odnosi na spontana pitanja. I sada imamo, oprostite, imamo kratkih tehničkih problema. Evo sada je na redu izvjestitelj. It's okay. Ah. Gospodine predsjedniče, drage kolegice i kolege, prvo bih se želio zahvaliti za izvjestitelja u Sjeni, jako dobro smo međusobno surađivali, postigli smo jako dobar cilj i isto tako velika većina u odboru je bila za ovo izvješće. Kada govorimo o izvješću, to je naša reakcija koja se odnosi na ono što je komisija napravila vezano uz europsku strategiju za tehnologiju za buduću mobilnost Dakle, mi se svi, da održivu mobilnost, mi svi smo mišljeni da se ta situacija mora poboljšati, a cilj izvješća je da se, dakle, ova strategija poveže isto tako sa drugim ciljima Europske unije, što je recimo jedna od njih je klima, dakle, učinkovito moramo koristiti sredstva, ne želimo dvostruka istraživanja, a to se mnogostruko događa. Isto tako želimo e, riješiti sva pitanja vezano uz e, birokraciju, tako da se lakše može doći do novca i isto tako želimo imati prekogranične projekte i njih osnažiti. Na primjer, kada govorimo o željezničkom prostoru u Europi, možemo reći istinu da tu točno postoje rupe gdje se nalaze granice. To znači da ta europska veća vrijednost ili dodana vrijednost o kojoj mi stalno govorimo jednostavno za sada nije postignuta. I isto tako potrebno nam je jedno razumijevanje inovacija, da se tu ne radi samo o tehnološkim inovacijama. Isto tako da se tu radi o ponašanju ponašanju ljudi, da se to ponašanje mora promijeniti, a da je to moguće, to možemo vidjeti po tome da posjedovanje automobila više nije tako bitno kao što to bilo 50. i 60. godina, već da sama iskoristivost je ono što je bitno. Kako možemo to sve postići? Dakle, mm, moramo dakle, e, uzeti čitav životni ciklus u obzir. Ne možemo uzeti samo jedan mali segment. Na primjer, kada govorimo o elektromobilnosti, električni automobil samo onda ima prednost ako uistinu je cjelokupni životni ciklus je bolje nego kod postojećih automobila. Dakle, i proizvodnja, i korištenje, i recycling. Sve se to mora gledati u svojoj ukupnosti. I tu kod električnih automobila jednostavno još uopće nismo ni blizu one fazi gdje se nalazimo sa klasičnim automobilima. Zato smo rekli da je bitna ta neutralnost prema tehnologiji. Nas zanima rezultat, a ne kako doći e, samo do, toga. Jer ja nisam inženjer i čitav niz izvjestitelja u sjeni isto tako nisu inženjeri. Osim toga, institucije Europske unije moraju biti uzor ili model. Naš vlastita mobilnost isto tako mora biti oblikovana na jedan održiviji način. To se isto tako može e, učiniti i postići kod automobile koji koriste manje štetna goriva. E, želimo recimo imati jednu zajedničku bazu podataka vezano uz istraživanje koje se provode kako bi se postigla određena transparentnost. Isto tako je bitna integracija nositelja prometa. Dakle, od onih koji idu pješice do onih koji voze voze bicikle, koji koriste javni promet do automobilnosti. Sve to treba objediniti, a ne samo da gledamo od A do B. Vrlo je bitno i tu nam Švicarska uistinu može biti e, primjer da idemo od vrata do vrata. Tu moramo povećati učinkovitost. Isto tako imamo jedan veliki konsenzus e, da se do sada nije dosta uzimalo u obzir samo pitanje zdravlja. To je vrlo važno. A posebno me veselo kada govorimo o smanjenju buke, da smo se tu svi složili e, što nije bilo slučaj prije dvije do tri godine jer mi znamo da te ekološki osvještene željeznice imaju budućnost u Europi samo ako uklone pitanje stvaranja buke. To pokazuju prve studije. Na primjer se na taj način utvrdilo da ako se postigne u tehnološkom smislu nešto da se e, smanji ta buka teretnih vagona onda ćemo puno toga dobiti tu se radi o milijunima e, eura s druge strane mi milijarde eura trošimo za one zidove koje se grade kako bi se mogle spriječiti ta buka koja smeta dakle mi na, na taj način želimo nadalje podržati ovo izvješće hvala vam lijepa Četvero ljudi se javilo za riječ. Evo gospodin Bank Erik je prvi na redu. Dvije stvari bih želio ovdje istaknuti i tu kratko nešto reći. S jedne strane, javni promet. Dakle, ja se slažem s tim koliko je to bitno. Tu je jako bitan e, razvoj tih intermodalnih čvorišta. I isto tako moramo bolje povezati gradove i prigradska područja kako bi se moglo smanjiti onečišćenje zraka. Tu su inovacije vrlo bitne, dakle elektro, autobusi e, ili korištenje bioplina, to su u svakom slučaju prioriteti. Druga točka, pitanje zdravlja. Tu izvješće naglašava da prometna sredstva moraju biti sigurna i zdrava i da moraju biti povezana sa kretanjem. E, dakle, tu recimo bi trebalo uzeti u obzir ne e, samo vožnju biciklom, već isto tako i hodanje. Hvala lijepa. Kada govorimo o primjeni te strategije e, u pogledu dakle strategije prometne tehnologije za buduću održivu mobilnost Europe moramo više toga uzeti u obzir dakle kako na razinama regije tako i drugdje kako bi se mogli imati jedan integralni model. Moramo smanjiti te razlike koje postoje, ali isto tako mora se poticati mobilnost radne snage kako bi se stvorila bolja teritorijalna kohezija Dakle, tu moramo uspostaviti i bolje veze, interregionalne veze, isto tako prekogranične veze koje nam nedostaju. I tu je isto tako vrlo važno da se koristi istraživanje inovacija u području dakle, mobilnosti, to je vrlo važno za sve države članice, pri tome je isto tako vrlo važno da se na regionalnoj razini donose odluke, dakle da se dobiju dobre informacije i isto tako da se pristupi sama, e, poboljša sama dostupnost. Hvala vam lijepa. Gospođa Bilbao. Hvala lijepa za vaš obavljeni posao, vam uistinu zahvaljujemo. Bilo je jako lijepo surađivati s vama kod, ovih, kod ovog izvještaja, jer uistinu to je vrlo važno kada govorimo o mobilnosti u Europi. Radi se o tome da mi moramo i same e, korisnike tu uključiti i da isto tako tijela e, lokalne uprave i samouprave su tu vrlo dobre. Dakle, moraju se stvoriti i dobri prometni planovi. Dakle, moramo stvoriti situaciju gdje možemo uistinu i podržati tehnologiju. Dakle, tu je potrebna uistinu jedna dobra inovativnost kada govorimo o problemima s kojima se građani svakodnevno susreću pri toj mobilnosti vidjelo se da se može doći do takvih promjena. E, moramo zahtijevati više inovacija, e, često su inovacije brže nego što administracija može na njih reagirati, a administracija mora biti otvorena, to je vrlo važno za inicijative koje postoje, dakle da imamo učinkovita vozila. Hvala vam lijepa. Gospodin Ferrera, zahvaljujem. Inovacije su zasigurno nešto što je vrlo važno, kao što sam izvještaj navodi, dakle moramo stvoriti jedan pametan prometni sustav koji mora biti siguran, održiv, pa isto tako i mobilnost. Međutim, u ovom izvještaju se uopće ništa ne govori o stvarnosti koju imamo u čitavom nizu zemalja. Stvarnosti u smislu dakle gdje se i vrlo snažno oporezuje javni promet dakle možemo govoriti recimo o opterećenju od 20% kvaliteta je sve lošija više nemamo tako brze i redovita e, veze Dakle, mobilnost je u stvari time reducira za građane i stoga se oni opet posegnuli za individualnim transportom pa se time opet koristi više energije. To jednostavno nema nikakve veze sa onom održivošću koju ovaj izvještaj zahtjeva. Dakle, tu su sve te krasne preporuke za održivost međutim uistinu nešto treba i učiniti u tom pogledu jer e, građani u stvari e, su tu zakinuti. Tu je čitav niz e, stvari koje proturječe jedne drugoj. Komisija bi se željela zahvaliti izvjestitelju gospodinu Krameru odboru, dakle i svima na podršci našeg e, prijedloga, dakle da e, naše istraživanje i razvoj se prije svega fokusira isto tako na promet. To je vrlo važno za promet, ali isto tako za našu agendu vezano uz e, rast, porast radnih mjesta. Zahvaljujem se na čitavnom nizu vrlo konkretnih prijedloga. Komisija će to razmotriti i zasigurno ćemo preuzeti veliki broj njih jer to će nam zasigurno pomoći da taj naš izazov prenesemo isto tako u horizont 2020 i da taj naš prometni sustav razvijemo nešto što je još više učinkovito i održivo kako bismo mogli e, ispuniti naše ciljeve vezano uz mobilnost. Dakle, vrlo konkretni proaktivni prijedlozi uistinu vam zahvaljujemo na tome, to će služiti svojoj svrsi. Zahvaljujem. Time onda ovo sada zaključujemo. Glasat ćemo sutra o tome u 12 sati. Sljedeća točka je izvješće od gospođe Kleva Kekuš, primjena i utjecaj mjena energetske učinkovitosti u okviru kohezijske politike.